Chers collègues, Dragi kolege, dame i gospodo, započet ćemo poslije podnevno zasjedanje javnim raspravom. U programu imate dnevni red, raspravit ćemo o znanstvenim sveučilišnim karijerama žena i o staklom stropu. Ovo javno slušanje odobreno je 24.10.2014. godine i to je predviđeno dakle, za prvi dio 2015. godine. Među nama su četiri stručnjaka koji će e, se će vam se obratiti. Najprije dopustite da vam predstavim gospođu Melisu Rankur, koja dolazi iz nevladne organizacije Green Light for Girls iz Belgije. Zatim gospođa Mirjana Nedović, koja dolazi sa sveučilišta za primjenjene umjetnosti Lavoslav Ružička iz Vukovara iz Hrvatske. Želim vam dobrodošlicu. Zatim ću dati riječ gospođe Strelja Montes Lopez koja dolazi iz odjela za sociologiju i komunikaciju e, na, sa sveučilišta Salamanka iz Španjolske. Te zadnji govornik je gospodin Peter Drol, e, ravnatelj unije za inovacije i e, područje za istraživanje pri Europskoj komisiji i opća uprava istraživanje i inovacije. Nadam se da sam sve dobro predstavila. Dobit ćemo ovim posredstvom puno dodatnih e, informacija za izvješće na vlastnu inicijativu koja nosi isto ime. Nažalost, izvjestiteljica nije tu, ali je tu gospođa Le Grip koja će zauzeti njezino mjesto za vašu obavijest. Prvo razmatranje ovog odbora bit će održano e, na prvom sastanku odbora FEM u lipnju. Dakle, odmah predajem riječ gospođi Kur. Hvala. Počašćena sam razgovarati na ovu temu. E, volim znanost, svaki dio od istraživanja i e, svi mogući aspekti to je nešto što u što se u potpunosti čemu se u potpunosti prenosim prepuštam. Znao sam odmah jako mlada da sve znanosti, matematika, inženjerstvo e, i sve drugo e, će uvijek biti sasvim dio mog života. E, nakon što sam pročitala E, knjigu dr Lijan Gilbrecht kad sam imala 12 godina, žene i e, znanost. E, Želio sam postati industrijski inženjer i moja majka me ohrabrila. Išla sam tim putem, uspjela sam i imala sam s 19 godina svoje prvo radno mjesto inženjera i to je započela moja karijera koja je uvijek obuhvatala znanost, inženjerstvo, tehnologiju i matematiku. No, u na svakom putu ima pre, tona prepreka koje ometaju ljude da ostvare svoje ciljeve. Za mene su te prepreke bile te da su mi predavači, nastavnici govorili da nisam dovoljno dobra i ja sam povjerovao u to. Zatim eh, eh, nepreteljski nastrojenost na sveučilištu prema ženama. Stalno sam morala odgovarati na pitanja o tome što žena radi među inženjerima. Zatim e, trebalo je brisati grafite koji su bili e, protiv e, žena i bilo je neki koji su i ne tako davno napisani i nazivali me su me feministkinjom kao da je to neka loša riječ. Zatim su mi govorili da je jedini razlog što sam dobila radno mjesto zato što sam žena, a to se odnosilo e, nažalost na moj prvi posao kao inženjer e, kada sam bila jako uzbuđena i sretna e, tada sam počela raditi s ljudima a onda sam otišla ljudima koji, s kojima sam studirala E, i prva njihova reakcija je bila mora da si sretna, to dobila si, dobila si posao vjerojatno samo zato što si žena. Prije nekoliko godina pružila mi se sjajna profesionalna mogućnost, jer došao sam ovdje u, Bris, u Briselu na nekoliko minuta odavde autom na razgovor i trećinu vremena sam e, govorila tijekom tog razgovora o e, karijeri svog supruga i o planovima glede djece, i, a to je jedna jako poznata znanstvena organizacija, a ja sam još dobro prošla. Ovo sve samo anegdote, naravno, i morala sam ići svojim putem i uvijek je bilo prepreka i koje su me tjerale da budem poučena, da, ali istovremeno su me E, tjerale i motivirale da se borim. Dakle, evo ova moja priča jedan sitni, maleni primjer među brojnima koji govore o stvarnosti žena. Dakle, znanstvena karijera za žene e, je nešto što je dosta zahtjevno. Evo, postoje statistički podaci koje mi koristimo i tu se govori dakle, da samo pada kod e, djevojaka, otprilike sa 11 godina e, razna samopouzdanja je oko 75%, sa 15 godina to pada na 55%, petina e, žena znanstvenika iz računalskih znanosti pitaju se da li uopće pripadaju tom svijetu, samo mali posao žena koje su studirale matematičke znanosti i dalje su u, u tom sektoru, 16 Ove statističke, statistički podaci su dosta zabavni jer eh, kad smo započeli s ovom našom organizacijom eh, eh, neki su nam govorili da u toj prostoriji u kojoj se nalazimo ima više inženjera koji zovu Dave nego što uopće ima žena koji su inženjeri. 10% mladih djevojaka, manje od 10% mladih djevojaka u Europi razmatra uopće o znanstvenoj karijeri. svaka treća se udaje do 18 godina i e, one e, odustaju jako brzo od školovanja nakon e, stupanja u brak. Dakle, iz tih razloga i tih statistika sam prije nekoliko godina odlučila se stvoriti neprofitnu nevladnu organizaciju i zalažemo se za žene u sektoru znanosti. Imamo više od Stupili smo u kontakt e, s više od 10.000 mladih e, u velikom broju zemalja i e, kao rezultat 94% zemlje do kojih smo došli rekli su da žele se baviti znanošću, govoreći da će time napraviti razliku, ali ono što je za mene najzanimljivije jesu priče mladih devojaka koji čujemo njihove, slušamo njihove snove i ostvarenja i ponosni smo na njih kao da smo njihovi roditelji. Govorimo o Jackie koja je stvorila aplikaciju s 12 godina, Dora koja je ludost strasna glede znanosti i upravo je e, primjena u 14 uspješnija sveučilišta u svojoj zemlji. Cecilija studira inženjerstvo i uopće nije razmišljala o studiranju prije nego što smo mi stupili u kontakt s njom. Zatim tu su i priče roditelja koji su stupili u kontakt s nama, koji nam zahvaljuju što smo unijeli znanost u živote njihove djece. Imamo nade za budućnost da će te i druge žene, da, da ih neće odvratiti nikakvi stakleni ili drugi plafoni na koje će naići i to nas ohrabruje i navodi da i dalje idemo, da radimo i, znamo da imamo još više posla. E, žene u znanosti, inženjerstvu i u poslovnom sektoru ja želim da iznesem neke e, ideje koje će im pomoći da se riješe prepreka s kojima su suočene danas žene u znanosti, u sektoru znanosti i drugim sektorima. No, evo, samo, samo vam želim prikazati jedan mali videozapis e, toga što, je, što, što znači biti desetogodišnjak, jer mislim da je to prva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 So this gives the first idea. Evo, ovo je nešto što je povezano sa pouzdanošću i povjerenjem i onim statistikama. Dakle, cur, curica od 10-11 godina kada se mjeri stopa pouzdanosti 75, po, samopouzdanja, 75% njih imaju samopouzdanja, a onda par godina pada na 50% i onda sve niže i niže i niže. I evo da sada napravimo analizu, bili bi zanimljivi rezultati. Dakle, prva ideja, prva akcija jeste da se očuva samopouzdanje desetogodišnje djece. I jedan od načina da se to napravi jeste da vidimo e, e, koje su to organizacije koje podupiru obrazovanje u e, tem disciplinama, dakle stvorimo, vidimo koje su to organizacije, stvorimo i kako su nedostatne i trebamo na, u srednjoj školi e, osnovnoj školi i sveučilištu vidjeti što i kako se može poboljšati na toj razini. Ja doista kažem osnovna, srednja škola, sveučilište jer to je taj uzrast e, djece koja dolaze kod nas i koja dolaze razgovarati s nama. E, više natjecanja za znanstvene projekte, evo, konferencija Cisco, događaj, prezentacija, oni imaju odlične ideje da potiču djecu i mlade da nam pokažu svoje, svoje ideje. Treba znanost biti interaktivna, smislena na svim razinama e, obrazovanja da vidimo da li možemo obrazovanje organizirati na drugačiji interaktivan način koji će poticati E, znati želju. Dakle, vidimo kako i zašto e, samopoznanje desetogodišnjakinje opada kada, kako stari. Dakle, nađemo način kako da ona i dalje ostane zainteresirana i puno samopoznanja i e, bilo bi dobro da sve bude moguće i što mi volimo reći u mojoj organizaciji. Zatim, jedna od akcija koje ćemo poduzeti mora biti akcija djelovanja na nas same i moramo ohrabriti nekoga koga poznajemo da napravi isto. Dakle, djelujemo mi sami, izgrađujemo svoje sposobnosti i nemojmo dopustiti nikakvim e, ograničenjima da stanu i preprekama da se ispriče na našem putu. Kako to napraviti? Pa možemo svi stvoriti profesionalnu mrežu u i izvan naše, e, poduzeća, regije, industrije. Možemo tražiti mentore, uzore, i stalno nastaviti učiti i savodavati nove vještine, nove teme, nove načine učenja, a onda e, trebamo iskoristiti postojeće prilike reći da, a ne govoriti ne i to je način na koji možemo savladati sve te prepreke. To je nešto u nama, to je nešto sam ja osobno radila bez obzira na prepreke koje bi se ispriječile na mom putu i konačno trebamo raditi sa poduzećima kako bi osmislile pametne sustave, kako bi ohrabrile žene da sudjeluju u radu znanosti, u leadershipu i jedno i drugo. Dakle, to nije problem u brojkama, kvotama, već u izgradnji vještina i e, postojanju jednakih mogućnosti. Dakle, kako to napraviti? Stvorimo formalne i neformalne mreže u poduzećima, e, trebamo imati jednake plaće koje neće ovisniti o rodu, rodnoj pripadnosti, E, majke i očevi isto treba imati prilike. Moj san je jednostavan, a to je da će da jednog dana žena u znanosti, inženjeriji ili bilo kojem drugom karijeri da će ući, doći na svoje radno mjesto i da se neće pitati da li je ona tu zaposlena zato što je upisala koji je njen rod, već jednostavno biti puna povjerenja da je tu zato što zna raditi svoj posao i da će ostvariti velike napretke u znanosti i pomoći svom društvu. Dakle, moje mišljenje je da je vrijeme da se e, da se vrijeme da se razbije stakleni strop. Very much. Uh, your dream is also our dream. It is why we are discussing about these topics here. Uh, before I will uh, give the floor to our... Evo, prije nešto dam uh, riječ drugom govorniku, dopustite da pozdravim uh, osam e, posjetitelja iz Južnokorejskog instituta za jednakost, e, za rodnu jednakost. Oni su tu. A sada gospoda Mirena Nedović iz Hrvatske, izvolite. Mikrofon, molim. E, odnosno e, tema je stakleni strop položaj žena u sustavu znanosti. stakleni strop je pojam koji se koristi kada zapravo govorimo e, da se ženama na neki način sprječava njezino napredovanje u hijerarhijskom smislu na radnom mjestu. razvojem društva mijenja se dakle i položaj žena u tom društvu koje su sada obrazovanije koje žele participirati u rukovodećim poslovima. bolje plaćena radna mjesta u većini slučajeva su dodijeljena muškim kolegama iako obrazovane žene vrlo otvoreno iskazuju svoju ambiciju i znanje pitanje ravnopravnosti spolova prava žena i njihovo mjesto u radnoj okolini postaje izrazito aktualno za cjelokupan društveni život za potrebe ovog izlaganja e, provela sam istraživanje u kojem su se prikupili relevantni podaci koji upućuju na zaključak o E, spolnoj ravnopravnosti žena ili muškaraca odnosno mogli bismo reći e, više njihovu nejednakosti e, u po pitanju spola u sustavu znanosti. Situacija u Hrvatskoj nije povoljna po tom pitanju. Iako su žene u svim dobnim skupinama do 50. godine obrazovanije od muškaraca, njihova zastupljenost na vodećim pozicijama u tvrtkama je zanemariva. Očito zbog prevladavajućeg stereotipa koji liderske funkcije namjenjuje uglavnom muškarcima u takozvanom pod navodnike ozbiljnom i stvarnom svijetu u kojem za žene nema mjesta. Pojam uz pojam staklenog stroka, stropa pardon, u literaturi također se spominje i riječ labirint E, riječ labirint kao moderniji izraz odnosno metafora kojom se pokazuje da neke žene uz puno napora uspijevaju doći do najviših pozicija međutim činjenica je da se one tamo na duže vrijeme ne zadržavaju odnosno ne, ne održe. ovakav trend treba mijenjati i upravo je to razlog zašto se otvoreno treba razgovarati o nevidljivim preprekama o staklenom stropu te iznalaziti načine kako ga prevazići ili razbiti. primjer primjerice radim sveučilište u rijeci dakle u hrvatskoj u svojoj četrdeset godina dugoj povijesti imalo je tek jednu rektoricu što ide u prilog tezi da su u feminiziranom obrazovnom svijetu top menadžeri muškarci. u većini čelni ljudi visokoobrazovanih ustanova koji su uglavnom muškarci smatraju da je spolna diskriminacija isključena no ipak podaci pokazuju suprotno. posljednjih godina vidljivi su mali pomaci u hrvatskom menadžerskom svijetu međutim oni nisu dovoljni da bi se promijenila cjelokupna slika participacije žena na menadžerskim pozicijama kada sagledavamo visoko obrazovani sustav bilo bi sasvim logično za nepostojanje rodne diskriminacije međutim statistike pokazuju da u svijetu znanosti još uvijek postoje muški lobiji koji teško ženama daju naprijed prema dostupnim podacima među voditeljima znanstvenih projekata u hrvatskoj znanstvenica je dakle žena tek 10 do twenty ova poražavajuća činjenica zapravo obvezuje društvo da ukloni prepreke koje se stavljaju pred žene ali i da motivira žene za daljnju borbu uklanjanja tih prepreka postavlja se pitanje kako i na koji način razbiti takozvani stakleni strop zasigurno je potrebno odgovoriti na sljedeća pitanja prvo e, zašto e, je uz iste kvalifikacije manje žena na rukovodećim pozicijama. Drugo, zašto žene u znanosti i visokom školstvu, iako ih ima više, ne participiraju u jednakom postotku na rukovodećim mjestima kao i muškarci? Treće, zašto žene sporije i manje napreduju? Četvrto, kakve su to nevidljive barijere? Peto, da li žena gubi svoje poželjne karakteristike brižne majke i supruge ako iskaže ambiciju, autoritet, samopouzdanje i kompetentnost? Odgovori na ova pitanja pitanja rasvijetlit će mnoge dileme kada je u pitanju žena i stakleni strop promatrajući situaciju na visokim učilištima u akademskoj godini. two and i. two visoka učilišta upisalo je fifty six žena. kada gledamo postatke diplomiranih studenata podaci su opet na strani žena. od ukupnog broja diplomiranih na visokim učilištima u. 2013. and više od polovice čine žene čak fifty eight nine identična je situacija i među magistrima znanosti učilišnim specijalistima te doktorima znanosti. Žene su zastupljene s 57,9% u ukupnom broju magistra znanosti i sveučilišnih specijalista te sa 54,7% u ukupnom broju doktora znanosti u 2013. godini. Dakle, iako je žena u postatku više, neosporno su podzastupljene na rukovodećim položajima. Stakleni strop za žene odražava zapravo općenito uvjete na radnom mjestu žena u nekoj zemlji kao cjelini. E, metodologija istraživanja koju sam koristila dakle istraživanje je provedeno putem interneta gdje sam prikupila podatke uz pomoć kojih se analizirao položaj žena odnosno njihova zastupljenost na najvišim rukovodećim pozicijama u sustavu sveučilišta Josip Juraj Štrosmer u Osijeku dakle u Hrvatskoj i analizom dostupnih podataka dobili su se postupci žena i muškaraca koji obnašaju funkcije prodekanskih i dekanskih mjesta na 11 fakulteta u sklopu pomenutog sveučilišta. E, sagledavajući dobivene rezultate može se zaključiti da su žene podzastupljene na rukovodećim položajima unutar promatranih 11 fakulteta koje su sastavnice sveučilišta u osijeku. od 11 fakulteta čak na njih deset e, dekanska mjesta su dakle namijenjena muškarcima a samo na jednom fakultetu na filozofskom dekanica je žena. dakle ovo je statistika koja <laughs> koju je zapravo teško ovaj pobiti. Ova činjenica je zabrinjavajuća ako uzmemo u obzir ravnopravnost spolova. Nadalje mali pomaci se vide na prodekanskim mjestima kada je u pitanju zastupljeno žena. Ovdje je situacija puno bolja jer 42% prodekanskih mjesta zauzimaju žene, a 58 zauzimaju muškarci. Vidljivo je da niti ovdje ne postoji rodna jednakost u punom smislu riječi, no ipak je izražena tako nije izražena tako vidljiva razlika kao kod dekanskih radnih mjesta. Dobiveni rezultati govore o činjenici da e, žena još uvijek teže napreduje kada su u pitanju čelne pozicije i takvu nezavidnu situaciju treba mijenjati. Prvi korak jest svijest o postojanju nejednakosti muškaraca i žena i zaključno evidentno je dakle da postoji elementi staklenog stropa ili možemo koristiti pojam labirinta kada su u pitanju žene u znanosti. ravnopravnost polova znači da su muškarci i žene jednako zastupljeni u svim područjima javnog i privatnog života imaju jednak status jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata zakon o ravnopravnosti spolova donesen je u srpnju. two thousand eight godine u republici hrvatskoj. u. two thousand and godini donesena je i nacionalna politika ravnopravnosti spolova za razdoblje od. two thousand and eleven godinu do. two thousand and fifteen akti sami po sebi nee promijeniti situaciju ako se dosljedno ne provode u stvarnosti stoga je potreban dodatan napor da se zamišljeno i napisano provede u praksu. sve do sada navedeno upućuje na postojanje staklenog stropa u sustavu znanosti e, kontinuiranim radom samosvjesnosti o vlastitoj vrijednosti moguće je razbiti nevidljive barijere koje priječe put k napredovanju žena sigurno je da ih muškarci neće samo inicijativno uklanjati na uštrb svojih pozicija zato mukotrpan rad ostaje na ženama i njihovoj jakosti volje da mijenjaju situaciju sebi u korist žene moraju osvijestiti svoju neravnopravnu poziciju i aktivno se suprotstavljati diskriminiranju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 Ovo je saslušanje i upravo iz tog razloga postoji mogućnost da postavljamo pitanja našim gostima. Prije nego što postavljamo pitanja i odgovore, dat ću ipak riječ sljedećim govornicima. Gospođa Estrela Montes Lopez ima riječ. Izvolite. pesar de los progresos en materia de igualdad unatoč naprecima na sveučilištu kad je reč o spolnoj ravnopravnosti žena još uvijek nema jednaka prava i ne može pristupiti istim pozicijama kao i muškarci i to posebice na mjesta većeg prestiža veće moći i naravno veće plaće tu se ponajprije e, mislim dakle na katedre ali i na menadžment na menadžment e, odjela fakulteta i sveučilišta kad je riječ o menadžmentu. Menadžment je uglavnom zaboravljen kada se provode istraživanja na sveučilištima. Nemam baš puno vremena da se na to osvrnem, ali sam to htjela istaknuti na početku. Postoje različita istraživanja na nacionalnoj razini i na različitim europskim sveučilištima u kojima se pokušavaju vidjeti različite dinamike koje nastaju na sveučilištima i koje e, sprječavaju napredak i promociju, profesionalnu promociju e, žena. Neka od tih istraživanja vide e, spol kao multirazinski fenomen i dijele objašnjenja akademika, akademskih radnika na različite razine i sve je to zapravo usko povezano. Ja koristim istraživanja teorijski okvir e, iz Irske, zapravo istraživanja su iz Irske. Ja ću e, pokušati protumačiti neke od tih e, pristupa i predstaviti vam neke konkretne primjere iz Španjolske. Tri razine na koje se na kojima se temelji ovaj pristup su dakle e, pojedinačni, organizacijski i institucijski. U dakle individualnoj razini se objašnjavaju dakle e, razlike dakle u kojima je u samom centru žena. Žena se suočava sa velikim nejednakostima i to na nju utječe psihološki i stvara unutarnje barijere kao što smo već e, ranije čuli, dakle od niskog samopouzdanja, nesigurnosti, osjećaja krivnje. I sve to može dovesti do toga da sama žena se odluči, e, se odluči ne natjecati za određena mjesta. Ali isto tako da ne e, inzistira na ispunjavanju svojih prava. A muškarci to i čine, na primjer kada pokušavaju dobiti bolje sate za predavanja. muškarci i žene zapravo često se govori o teškom e, položaju žena zato što ne uspijevaju doći na više položaje i to se objašnjava time što su žene same objasnile rekle da zapravo ne žele a sada to ne možemo tek olako shvatiti jer je li žena doista je li, da li žena doista ne želi napredovati ili postoje e, drugi faktori obiteljske prirode ili bilo kakve druge koji su u tome spriječili i sada ovaj diskurs da je to odabir žene, odluka žene je zapravo vrlo e, privlačan zato što pretpostavlja da je žena problem. Drugi, druga razina, razina organizacije, tu se okupljaju objašnjenja koja e, akademici daju i koje se odnose na organizaciju, dakle formalnu strukturu i organizacijsku kulturu, dakle neformalnu strukturu i sveučilište mm, zapravo nije neutralno prema e, spolu. Dakle, u formalnu strukturu ulazi i struktura karijere. Dakle, kako je akademska karijera osmišljena? Akademska karijera je osmišljena za osobe e, koje mogu imati moć i to su muškarci i iz toga vidimo dakle da je mm, akademska karijera razvijena zbog i za muškarca. U Španjolskoj je to zapravo mjesto za muškarce. Mm, to je karijera u kojoj se traži jako puno ulaganja, jako puno napora, jako puno privatnog vremena, eh, izvan radnih sati, eh, vikenda i tako dalje kako bi se dakle imalo vremena za istraživanje i na taj način napredovanje u karijeri. To je karijera dakle, u kojoj se ne može stati. I kad to kažem, onda shvaćate koja su to ograničenja za ženu, ako recimo mora, e, ako odluči recimo imati dijete. Ako mora koristiti privatno vrijeme za e, istraživanja i dakle za napredak, onda stvarno možemo govoriti da je to karijera nejednakosti. Zato što e, zadaci nisu dovoljno dobro rasporođeni u e, društvu. a zašto je to tako? Zato što muškarci još uvijek ne preuzimaju određene e, odgovornosti poput recimo brige za obitelj ili brige za domaćinstvo. Naravno, ja ovdje ne govorim o tome da bi muškarci trebali raditi cijeli, dakle puno radno vrijeme, a muška, da bi muškarci rade puno radno vrijeme, a žene da bi trebale raditi pola radnog vremena već da bi se odgovornosti trebale podijeliti na bolji način los testimonios de las mujeres en este sentido resultan što žene kažu mnogo otkrivaju kada govore o problemu e, usklađivanja roditeljstva i rada posla naravno to je jako puno truda puno straha i puno stresa kad je riječ o organizacijskoj kulturi valja imati na umu e, procese zapošljavanja i odabira Mm, to su navodno uh, kompetitivni i otvoreni postupci, no ja ne bih rekla ni da su jedno ni drugo. Jako se puno istraživanja provodi i na europskoj razini. Mm, I ja sam napravila jedno takvo istraživanje i tu se spominju različiti primjeri koji su uglavnom um, povezani sa manipulacijom profila i ugovora prema kojima e, zapravo posao dobivaju e, one osobe koje određeni odjeli ili fakulteti žele zaposliti. Neformalna struktura organizacije uključuje čitav niz odnosa, praksi, ponašanja koja se mm, razvijaju između osoba koja čine, koje čine jednu e, organizaciju. U istraživanjima se spomine i termin mikropolitika. Dakle, to su odnosi između osoba koja rade u jednoj organizaciji i kako naravno svatko želi zaštititi, e, dakle način na koji štite same sebe i način na koji funkcioniraju sa drugima. Kad kažemo mikropolitika isto tako e, govorimo o e, moći koju ima imaju ima socijalna mreža, dakle socijalnu mrežu čine osobe koje imaju slične karakteristike kao i vi recimo i ženama je mnogo teške, teže se uključiti u mreže muškaraca. Muškarci su ti koji imaju moć, oni su ti koji e, zauzimaju prestižna mjesta i samim time dakle su i na višim položajima. Mikropolitika osim svega toga znači i da još uvijek e, postoje mačizma i diskriminacija. I to je onda korisno muškarcima. I na kraju očekuje, ne očekuje se da e, žena nije dovoljno dobra u javnoj sferi i kako se to od nje e, ne očekuje, onda se automatski od nje traži na samom početku više. Europska istraživanja e, ističu postojanje dvostrukih standarda u ocjenjivanju. Kao što sam ranije rekla, koriste se različiti pokazatelji za ocjenjivanje, ovisno o tome tko se ocjenjuje ili kakvi su bili e, kriteriji prilikom sklapanja ugovora. Tako da nepristranost, e, nedostatak transparentnosti omogućuju E, da izaberemo i damo posao kandidatima koje želimo izabrati. A to se negativno pogađa žene zato što nisu na položajima e, moći i muškarci ne smatraju žene jednakima. Zašto? Zato što se mnogo više od njih traži, a manje im se daje u e, karijeri. I to se zapravo preklapa sa institucionalnom razinom od žena se očekuje mm, da će da neće napredovati u karijeri, u karijeri i na tim se mjestima zapravo još uvijek zadržava nejednakost i neravnopravnost spolova. Bez obzira na to što neke žene ne žele biti majke, a s druge strane neke ne žele odustati od, od napretka u karijeri, u slučaju recimo da se pojavi jedno e, prazno mjesto, uvijek se, zapravo ne uvijek, ali uglavnom se bira, odabire muškarac, a ne žena. Za sada svi znamo da su jedino žene te koje mogu rađati i u principu se događa da e, žene postaju i majke i očevi, a to se nažalost e, ne vrednjuje u akademskoj karijeri. Ja sam željela pokazati da je e, spol dakle jedan razinski problem. Najprije pogađa ženu, nakon toga društvo i nakon toga njezinu akademsku karijeru vrlo je teško promijeniti institucionalnu razinu i kulturu u institucijama i e, promijeniti mišljenje da je žena ta u kojoj je problem ali možemo intervenirati i osmisliti akademsku karijeru u kojoj će žene imati jednaki pristup time što ćemo osigurati e, jednake kriterije za sve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 A po Sastali smo se ovdje, ovo je dakle najvažniji dio našeg sastanka, a sada ćemo čuti od e, gospodina e, Petera Drole, a nakon toga gospođa Konstansle Grip. Najpša hvala. Dakle, ovo što smo do sad čuli jako dobro rezimira analiza, analizu i svih, sve troje govornika. U biti, ovo je sve šokantno Evo ovo što ste vi, gospođo Ranku, rekli svoga razgovora za zapošljavanje. Mislim u svakom slučaju da je dosta razumno biti šokiranim e, glede takve stvari i djelovati po tom pitanju. I započeo bih e, citirajući ovo što ste rekli sa strašću, da ste od prvog trenutka bili strasno, strasno u odnosu sa znanošću i da ste uvijek znali što želite raditi. Eto, i ja sam tako od prvog trenutka bio zaljubljen u europski projekt, e, program integracije i zato e, su je e, rodna jednakost tako važna. I ako pogledate tu istraživanje, istraživački sektor, inovacije koji su od takvog značaja za naše gospodarstvo i onda vidimo da, da uopće ne koristimo potpune potencijale onda to znači da ne radimo svoj posao kako valje. A stvarnost je takva da imamo stalnu neravnotežu i stalnu diskriminaciju i napredak po tom pitanju je nedovoljan. Na temelju, radimo na temelju bročno iskazanih podataka i svi ti, sve ti statistike su ispravne. Ja samo želim dodati još jednu. Govorili ste o 46% doktoranata žena 33% istraživača i 20% znanstvenih radnika na vrhunskoj razini, a onda 10% njih e, su aktivni. Evo, uzmimo, uzmimo, evo, ovo je apsolutno savršena ilustracija e, europske evo to prosjeka, dakle svaki deseti rektor je žena. Dakle, ako tu nemamo posla sa e, staklenim e, stropom, onda ne znam gdje imamo. Dakle, što mi radimo na, s naše strane Europske unije? U biti, gospodin Lopez, vi ste iznijeli argument prema kojem se najprije počelo e, rješavati problem samih žena, kao da su žene problem. I vi ste promijenili taj pristup, to je jako značajno. i radi se na institucionalnim promjenama. Ono što je važno jest kako institucije se bave pitanjem e, spolne ravnopravnosti. Naša današnja strategija je trostruka, da kao prvo institucionalne promjene, a osvrnut ću se na to za koji trenutak. Drugo, raditi na profesionalnim karijernim mogućnostima i treće možda je aspekt koji ponekad e, se ne razmatra u potpunosti, to je značaj rodno usmjerenog istraživačkog rada. Dakle, prvo, institucionalne promjene. Tu se radi o promjeni kulturnih e, i institucionalnih e, barijera. Kulturne, pa to čuli smo neke stereotipi su u pitanju ovaj, ovi grafiti. Zatim institucionalne, evo, počeli, spominjali ste zapošljavanje. To je jedna prepreka koja postoji i E, tu imamo nedostatak e, transparentnosti glede otvornog javnog, e, javnih natječaja. To je, to je nešto bilo jako važno da se ostvari rodna jednakost. Dakle, ono što tražimo od institucija i država članica jeste da imamo planove rodne jednakosti. I to je kao neka anketa stanja stvari glede ravnopravnosti spolova to je nešto se može mjeriti i nadzirati. To je potpunosti zdravorazumni pristup. U Europi danas imamo um, ankete prema kojima se sazna da jedna trećina institucija imaju takve planove, dakle spolne jednakosti. To je dobar početak, ali apsolutno nedovoljan. Zatim, kada govorimo o institucionalnim promjenama, jest financiranja. E, financiranje. Treba financirati razvoj e, planova spolne jednakosti i to se radi u 70 institucija. To je kap u moru, ali jako važan početak za e, uspostavu dobre prakse i ostvaranje napretka. I konačno radimo sa E, dionicima u državnom članicama i u znanstvenom sektoru. Imamo je to projekt politike koji se zove Europsko istraživačko područje i namjera je da se e, iskoristi maksimum od naše predivne raznolikosti da imamo istraživački sustav koji će biti učinkovit, koji će pružiti apsolutnu slobodu i jednakostima, a u tom smislu je spolna jednakost jako važan aspekt. Evo prije manje od dva tjedna jednoglasno su države članice usvojile plan, odnosno program na temelju kojeg treba e, slijediti i ispuniti e, ove ciljeve i plan spolne jednakosti je jako važan u sklopu toga svega, to je važan element e, pokretač promjena koji treba pomoći da se dođe do višeg postotka od tih 35% institucija koje imaju plan e, spolne jednakosti. Prelazim sad na drugu, drugi aspekt e, strategije, to je donošenje odluka. Znamo da 18 država članica raspolažu kvotama za e, zastupljenost podzastupljenog spola, da to su kvote ili ciljevi. Vi ste spomenuli da imate zakon, ali da taj zakon nije dovoljno dobar. Mi znamo da se to tiče isto tako da imamo i zakon za jednake plaće, ali jako je teško e, zaobilaziti, e, jako je lak, jednostavno zaobilaziti taj zakon. Dakle, ono što vidimo jest da ono što funkcionira jest zakon kombiniran sa financijskim poticajima i strategijom. Tako da ohrabrujemo u državama članicama, a i mi svoj utjecaj koristimo jer e, imamo e, ob, program e, Obzor 2020. koji ima e, dosta e, veliki proračun koji koristimo za promoviranje žena istraživača. Naši programi i projekti odabiru se na temelju dakle e, revizije kolega i ako vaši kolege e, ocjene da e, dva projekta imaju jednako pozitivne ocjene onda se odlučimo za onaj projekt u kojem je bolja bolje zadovoljen kriterij spolne zastupljenosti Naime, sve to je jako dobro za uh, uspjeh ovih programa i ovdje se radi o uzmanju obzira razlika u spolovima, a ne o samom spolu. Dakle, ako ne uzimate u obzir vrlo važne razlike koje imaju, koje postoje između muškaraca i, i žena, onda nećemo e, raditi dobar istraživački rad. I to je jedan, samo jedan od brojnih raz, od brojnih razlika. Vi ste spominjali također i e, obrazovanje. Jako je važno imati dobro, e, dobar program znanstvenog obrazovanja. Dakle, mi, na francuskom sto kaže da se treba zagrnuti rukave i primice posla, no takav, takav program svakom slučaju treba imati empirijski, i evo ga, dolazim do zadnje e, točke. Dakle, žene znanstvenice mogu biti fantastični, impresivni poduzetnici. Ako pogledite e, razliku, zastupljenost žena među poduzetnicima, to je gore još nego u sektoru znanosti. Dakle, uzmimo ženu koja je stvorila poduzeće ili je barem suvlasnik, i to je poduzeće gdje ima najmanje barem deset e, zaposlenika i bavi se istraživačkim radom i ima, ima nevjerojatnih uzora modela i evo i postoji nova nagrada za takvo djelovanje dakle nadam se da ćemo moći naći sve veći broj žena, znanstvenica koji stvaraju proizvode i predstavljaju svoje proizvode na tržište. Dakle, treba imati sve više takvih primjera. Zaključno želim reći da treba napraviti više, da možemo napraviti više, to je jako važno za naše gospodarstvo, naše um, države, e, treba u potpunosti koristiti našu različitost, raznolikost i stvarno je krajnje vrijeme da se pozabavimo s ovim e, pitanjem jer e, budući predsjedništvo e, vijeća e, je stavljeno, stavilo temu jednakosti među spolovima kao jedan od prioriteta, dakle tu se radi o Luksemburgu i to, ovo izvješće će biti jako važno za E, uspjeh te rasprave. Mi smo sa naše strane jako sretni što ćemo dati i možda dati svoj doprinos ukoliko vi to želite toj raspravi. Još samo jedna e, rečenica, želim citirati e, utemeljitelja Europske unije, Žana Monea, koji je rekao nešto jako važno o institucionalnim promjenama i evo, se na francuskom. Ništa se ne može napraviti bez ljudi na francuskom tu E, to znači muškaraca ili ljudi, ali danas možemo reći, ali ništa ne traje bez institucija. Dakle, moramo se pozabaviti institucionalnim promjenama. Ďakujem veľmi pekne. E, v tejto chvíli e, pani poslankyňa Le Grip tu nie je, čiže by som nechala priestor v prvom rade tieňovým správom. Evo, gospođa zastupnica Le Grip nije tu. Da li želi neko javiti za riječ, izvjestelju sjeni, ako želite pravi trenutak, ukoliko se javiti za riječ, evo gospod sam sila, izvolite. Naravno i drugi su se javili za riječ, gospodin Sebastian. Evo izvolite imate riječ după cum am auzit, uh, conform uh, studiilor și uh, statistici... Hvala. Kao što smo mogli čuti na temelju anketa i statističkih podataka, svi se možemo složiti s tim da su žene podzastupljene u važnim sektorima gospodarske, gospodarstva kao što je znanost, istraživanje, donošenje odluka i to su, općenito govoreći, najviše, najviše razine e, rada. Znamo da postoje tisuće mladih žena koje su jako zainteresirane za znanost, koje su suočene s preprekama, među kojima su brojne e, opisane od strane govornika. Prema e, nedavnim istraživanjima i više mali broj mladih žena koje e, se bave znanstvenim disciplinama, što dovodi do problema. Žene nisu dovoljno zastupljene i to je na alarmirajući podatak, jako ih je malo i u javnom i privatnom sektoru žene su manjinski zastupljene u sektoru inženjerstva i kao što ste rekli postoji stakleni strop koji spriječava njihov profesionalni razvoj i napredovanje žena, osobito u znanosti. Imajući na umu značaj znanosti i istraživanja u svim mogućim europskim politikama, imajući na umu da je to jedan od ključnih problema našeg društva, a imajući na umu da je znanost više nego ikad potrebna ljudstvu, imam pitanje za vas. Što mislite koju bi strategiju i kako bi strategiju trebalo primijeniti kada se radi o e, obrazovnoj policiji kako surađivati s državama članicama kako bismo potakli i žene da e, se bave znanstvenom karijerom? Hvala. Ďakujem veľmi pekne, čiže nech sa páči, na tú otázku môžete odpovedať. Najljepša hvala. Tko želi, tko odgovoriti na ovo pitanje? Evo mogu se govornici javiti za riječ. Pa, ovo je sjajno pitanje, osobito kako napraviti, promijeniti stvari obrazovanjem, jer to je način kako ćemo promijeniti budućnost. Ja mislim da je jedan ključni korak koji treba poduzeti jeste da se znanost predaje što je ranije moguće e, i na interaktivan način, dakle, te da predavači budu e, svjesni e, razlike u spolovima unutar učionice, jer kad vidite učionicu sa dječacima i curicama, ja ovdje nikog ne osuđujem, u određenoj dobi dolazi do promjene, e, dakle ako e, djevojčice pokušamo navesti da sudjeluju u, u, u raspravi. Dakle, ako su E, predavači više upoznati s mogućim problemima i ako su svjesni toga, onda se na taj način može postarati da svi budu e, saslušani, i da se sve jednako ohrabruju. u tome svemu. No, I can only, thank you, I can only underline um, this. Ja se mogu samo složiti s ovim i dodati da je e, važno obučavanje predavača. Mi imamo odlične modele. Znate da su... Evo, imamo jako dobre e, programe obučavanja predavača i tu treba e, uzeti u obzir razne stereotipe koji su zastupljeni u područjima za koje ne bismo nikad ni pomislili da ih ima i tu se ispostavlja da djevojčice gube samopouzdanje čak i u filozofiji oni smatraju da nisu dovoljno dobre za filozofiju. Dakle, ne radi se samo o disciplinama STEM, grupe STEM, već i o društvenim znanostima. hvala. Ja mogu samo dopuniti to što ste rekli, posežući za vlastno iskustvo u Slovačkoj, u nekim mjestima u školama pokrenuti su takvi projekti dakle, zasukati rukave, kao što se kaže, i u tim slučajevima đaci su puno više motivirani kako bi učili neke predmete discipline koje ih do tad nisu zanimali ili manje zanimali i to je jako zanimljivo. I djevojčice su se počele interesirati puno više za matematiku, na primjer kemiju i tu smo saznali jako važne stvari. Sada želim dati riječ jednom drugom izvjestelju u Sjeni. Izvolite, izvjestelj. Hvala vam. Sve ovo bilo jako zanimljivo. Htjela bih vam postaviti jedno pitanje o e, upravo sveučilištu. Nedavno sam čitala, sam slušala o, o konferenciji koju je držala jedna istraživačica i ona je rekla kad je počela sa svojim prvim poslom u istraživanju, šef je rekao da će joj dati jedno e, jednostavnije područje zbog toga što je žena. I sada mene zanima zašto upravo u sveučilišnom e, okruženju se pretpostavlja da žena ima e, manje sposobnosti. Ti radiš na sveučilištu i zanima me kako to izgleda i zašto se zapravo pretpostavljaju ovakve stvari. Kao što sam rekla, mm, i, u i na sveučilištu i u društvu postoje brojni stereotipi kojima se e, muškarcima i ženama pripisuju takozvani prirodni kapaciteti, to je sposobnosti. Mi smo žene sposobnije za određene zadatke i za određene karijere, a muškarci za druge. U tom smislu Dakle, očito je da nema zajedničke odgovornosti muškaraca e, i žena u domaćinstvu i obrizi za e, obitelj. I kako se to prenosi na sveučilište? Muškarci koji rade na sveučilištu misle da žena koja žele razvijati svoju akademsku karijeru, da je žele razvijati na jednoj drugoj razini, da će prvi uvijek biti obitelj, a nakon toga akademska karijera. A mm, u slučaju muškaraca, iako imaju obitelj, ako imaju djecu, ako imaju starije osobe za koje se moraju brinuti, za njih se pretpostavlja da će oni ipak na prvo mjesto staviti akademsku karijeru i tek nakon toga obitelj. Ja iz svojeg osobnog iskustva, ja sam e, mlada, ali stvarno to osjećam, osjećam da je to tako i recimo u slučaju kolegica koje su malo starije od mene i sada počinju imati djecu i to se isto tako pojavilo na istraživanju koje sam radila za svoju e, doktorsku, mm, doktorski rad žene koje su imale obitelj, e, njihova je karijera zaustavljena i to ne za period koji je potreban recimo da se, e, dakle, za rođenje djeteta i skrb prvu godinu djetetu, već je to puno dulje trajalo. Dakle, niti su pozivane na, konfer, e, na konferencije, nije ih se pozivalo da vode nekakav program, zato što se uzimalo zdravo za gotovo da će imati manje vremena. Nikada se to nije pitalo žene. Dakle, da li će moći i da li će uopće htjeti. Dakle, kulturni stereotipi e, i dalje postoje i prema njima ispada da žene u principu i nisu toliko zainteresirane za akademsku karijeru. Hvala, a sada gospodin Sebastian. Hvala. Bilo mi je jako zanimljivo slušati sve ono što ste rekli i htio bih se obratiti drugoj e, gošći kada je rekla da ne možemo očekivati da ne možemo očekivati da će muškarci biti ti koji će potaknuti promjene. Ja mislim da ne moramo to baš tako protumačiti. Mislim da ne moramo misliti da se žene moraju boriti protiv muškaraca, već da zajedno to čine, dakle da se uključe i muškarci u te napore jer postoji upravo ovo što ste rekli. Ja sam nedavno dobio dijete i nitko ne smatra da imam više vremena, da trebam više vremena da bih bio sa svojom kćeri. Zato što e, stalno imam užasno puno posla. Nije da mogu raditi u malo laganijim ritmom. Još sam htio postaviti nekoliko e, pitanja. E, ova me tema jako zanima, zato sam i zamolio klub da budem ja izvjestitelj u sjeni. Slažem se sa zadnjim e, govornikom koji je rekao da moramo inzistirati na kvotama. Kvote nisu cilj, ali jesu sredstvo. I volio bih da nam malo objasnite na koji način bi se ta politika kvota mogla realizirati. Bar ono što se odnosi i što ovisi o javnim institucijama. Kad je riječ o sveučilištu, podržavam e, komentar o filozofiji, dakle podjela. Ja sam bio na sveučilištu i do posljednje godine e, dakle nije ušla niti jedna žena. Istovremeno išao sam na e, tečajeve, to predavanja suvremenog plesa i tamo sam pak bio jedini muškarac. Ja dolazim iz jednog mjesta gdje je kampus za um, znanost u Valenciji i tamo imamo i studente i studentkinje, studentice, ali istina je da postoji velika razlika dakle u višim mjestima. Ali najveći problem se pojavljuje kada e, studentice koje diplomiraju pokušavaju e, ući na tržište rada, recimo u privatni sektor. To je pak nemoguće i upravo zato one ostaju na e, sveučilištu zato što im je to jedini način da nađu radno mjesto. Privatne tvrtke u recimo okolici Valencije ima kemijskih tvrtki, oni jednostavno ne žele zapošljavati žene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 Zahvaljujem se na pitanju. Evo ja mogu odgovoriti barem na jedno, a vezano za ovu moju rečenicu što sam rekla da vrlo vjerojatno muškarci na uštrb svojih pozicija neće prepustiti <laughs> ženi neko mjesto u sustavu znanosti. E, iskreno govoreći ja e, doista nemam neko pozitivno iskustvo u smislu da je muškarac samo zato što je muškarac i dobio neku top menadžersku poziciju doista prepustio svoje kolegici <laughs> zašto što je žena neko radno mjesto. Ja mislim da je to gotovo nemoguće. E, međutim ja bih htjela još e, e, nešto istaknuti da postoji iskustvo na sveučilištu kada teškom mukom do neke više hijerarhijske razine ipak dođe žena recimo na dekansko mjesto i tada je u situaciji da bira prodekane i od dva prodekana gdje je jedan kandidat muškarac drugi žena muškarac ima magisterij a žena ima doktorat znanosti dekanica se odluči i uzme za prodekana muškarca sa nižom kvalifikacijom. dakle i tu je možda e, jedan e, point bih rekla gdje trebamo razmišljati i kao žene kada smo u situaciji da možemo birati svoje suradnike što gledati koja, koja je zapravo karakteristika bitna da li je relevantan podatak e, neka educiranost ili neki subjektivni dojam dojam ali ima i takvih situacija e, u praksi sad na drugi dio pitanja možda može neko drugi odgovoriti. Bilo je ovo pitanje o kvotama. Um, pitanje o kvotama. Mislim da je tu dilema zanimljiva. Dobro je postaviti pitanje o tome jer e, zaista kvote mogu biti potrebne i mogu biti sredstvo ostvarivanja određenih ciljeva, naročito kada se radi o velikim ustanovama i organizacijama. Nažalost, ponekad su kvote potrebne kako bi se postigla kvaliteta i raznovrsnost u većoj mjeri. I dalje zaista sanjem o tome da jednoga dana odete na razgovor za posao i da vas neće izabrati zato što vi ulazite u određenu kvotu, već da će vas izabrati zato što ste vi najpodobnija osoba za to radno mjesto. Što se tiče uspostavljanja kvota, trebalo bi zaista imati dobra uputstva kako se takav sustav treba e, ostvariti i osmisliti kako bi ipak najbolji kandidati posao dobili. Raznovrstnost je nešto što omogućuje da se ekipe koje rade e, dobro osmisle i da one budu još produktivnije i bolje i svaka organizacija bi zapravo trebala tako raditi ako se kvote uspostave, trebalo bi se uspostaviti na taj način i dalje bi mi bilo draže da kvote nisu potrebne, ali e, to je samo san nadati se da one nisu potrebne. Mislim da neću odgovoriti, nego ću nastaviti s komentarom koji se odnosi na privatni sektor. Istina je da žene danas ostvaruju bolji uspjeh na sveučilištima, Mm, uglavnom imaju i mastere i druge diplome, dakle jako su dobro obrazovane, ali ih se zapošljava manje. Postotak doktorantica i žena koje imaju akademsku karijeru je isto zapravo vrlo nizak u usporedbi sa brojem muškaraca, a to je još drastičnije u privatnom sektoru. Ranije sam rekla da Mm, procesi zapošljavanja na sveučilištima nisu baš transparentni i tu ću se mm, osvrnuti na moje iskustvo, mm, dakle recimo sa službom kadrovske. Sveučilišta su, eh, jes, nisu transparentna, ali privatni sektor je još manje. Svi znate za recimo za agencije za privremeni rad. Svi znate kakve se, kakvi se tu odnosi formiraju u tom trokutu, dakle agencije za privremeni rad, e, poslodavac i zaposlenik. Ja sam imala jedno takvo iskustvo. Mene bi e, zvao direktor e, tvrtke i tražili konkretan profil kandidata Mm, ponekad su mogli, ponekad mogu reći jednostavno pošaljite mi samo muškarce ili pošaljite mi najbolje kandidate i kada biste vi poslali jedan životopis žene, jedan muškaraca, uglavnom bi se pozvala tri kandidata i odgovor osoba je bilo ovi životopisi su dobri, ali e, meni trebaju muškarci zato što će žene onako zatrudnjeti. Što se tiče samih kvota, mogu vam reći kakvo iskustvo imamo mi. Naime, eh, imamo kvote stručnjaka, savjetnika komisije. 50% muškaraca, 50% žena. Mi smo morali uspostaviti tu kvotu, to nije najbolje rješenje, ali je potrebno. Isto tako to radimo kada imamo komisije za procjene gdje imamo omjer 60 naprema 40. Treba imati jasne kriterije i onda ih kombinirati. Na razini država članica se kombiniraju kvote, dakle ciljne kvote s nekim posticajima. Naime, vidimo da zakon sam po sebi nije dovoljan. Imamo i zanimljive studije o korupcijama i tako dalje. Uglavnom vidi se rezultat da nije zakon dovoljan. Hvala. Dakle, kada se govori o Što se tiče samih kvota, postoje definicije, moraju se definirati kao kvote. E, čak kada se definiraju male grupe stručnjaka, nužno je proći kroz kvote. Da, možda ću ipak postaviti pitanje na francuskom jeziku. E, naše iskustvo je sljedeće. Postoje e, lobi, radi se o utjecaju, o moći, radi se o lobima muškaraca. Naše iskustvo da što se tiče tih argumenata da postoji dakle e, muškarac, da nemate dovoljno ljudi dobrog profila, da ne znate hoćete li dobiti odgovarajuće rezultate, da sam e, sistem nije prohodan. Dakle, morate tu vrlo jasno neke stvari napraviti. Dakle, da li to znači ne znam što muškarci misle kada čuje riječ kvota. Ali moramo čuti nešto i od drugih. Evo, dodat ću još par riječi. Mislim da postoje zaista velike razlike između zemalja, a postoji i razvoj situacije u određenoj zemlji. Gospođa Lopez je rekla da u Španjolskoj ili u Portugalu 45% imate a što znači da žene zapravo nemaju nikakav interes da diplomiraju. U e, Češkoj 60% studenata su studentice. To jednostavno znači da su žene nadarene, inteligentne i žele diplomirati, žele steći sveučilišnu naobrazbu. E, međutim, nakon što navrše 25 godina nešto se promijeni tu one se, tu se žene pretvaraju u majke. A to naravno e, je jedan dio koji ih ograničava. Biti majka to je nešto što vas ograničava istovremeno, to je i povlašteni položaj. Prema tome, trebamo naći načina da ženama damo podršku kako bi mogle nastaviti akademsku karijeru i stručnu karijeru na sveučilištima i da nastave raditi u znanosti. Htio bih se zahvaliti gospodinu Drolu jer mislim da Europska komisija zaista pokušava naći na koji način može praktično podstaći žene da sudjeluju u upravnim strukturama sveučilišta, da budu dio znanstvenih projekata. Dobro, jako dobro razumijem primjer koji ste dali, jer mi je jasno zašto ste se odlučili za kvote, za natječaje. To je sasvim, sasvim jasno. Mislim da je to praktično, možda i učinkovito. Možda je u ovom sektoru to nužno. Još jedna stvar koja može biti dobra i razmislite o tome. U Češkoj na sveučilištima su počeli otvarati jaslice i vrtiće kako bi nastavnice, a i studentice imale mogućnosti da e, se netko brine za njihovu djecu. Mislim da bismo na taj način, dakle financijskim sredstvima mogli pomoći e, ženama e, koje žele imati sveučilišnu karijeru. I još jednu stvar koju bih htjela dodati. Na sveučilištu nije moguće imati kvotu zbog akademskih sloboda. Na sveučilištima se izglasavaju, dakle glasa se za to tko će biti dekan ili rektor. Međutim, na nešto se ipak može utjecati, a to su mogućnosti država, odnosno vlada, koji imenuje članove upravnih i nadzornih odbora, ovisno o tome kakve su pravila u određenim zemljama. Na osnovu toga postoji mogućnost da se žene eh, koje rade na sveučilištima, dakle koji su dionici da one na taj način sudjeluju u upravljanju sveučilištima, odnosno programa znanosti. Hvala svima na vašim pristupima. Još jednu stvar koju bih dodala Spomenuli ste potrebu da se ženama pruži podrška i to posebice kad imaju djecu. Jer imate pravo na jako puno sveučilišta jer ima žena na sveučilištima u puno različitih e, programa, ali je upravo pitanje mm, napretka u karijeri. Umjesto da se na, dakle, na to gleda kao na majčinski dopus, da se to gleda kao na roditeljski dopust, da to bude kombinacija muškaraca i žene, to jest majke i oca, ili tko je već partner. Mislim da bi trebali to gledati kroz perspektivu obitelji i paziti da to bude jednaka e, podjela između muškarca i žene. I vraćamo se na prethodno pitanje na ono što ste rekli da se treba dakle e, rasporediti između muškarca i žene jer do sada se događalo da je e, karijera žena patila zbog roditeljstva ili da je žena morala e, birati. Zaključno dajem riječ gospođi Legrip. Euh, euh, Hvala lijepa. Još e, jednom e, moram ispričati gospođu Vozenberg koja je izvjestiteljica našeg odbora za ovo izvješće na vlastitu inicijativu. To će biti jedan vrlo inovativan i dobar izvještaj. I ja osobno se moram ispričati jer nisam bila u mogućnosti sudjelovati e, u ovoj raspravi za vrijeme vaših izlaganja. Nažalost, Imala sam druge obaveze ovdje i morala sam ići glasiti jedan drugi odbor. To su dakle naši pravila ovdje. E, budući e, da ćemo sva vaša izlaganja dobiti napismeno i smo ih već dobili, a također i snimili smo na video ovo izlaganje. Ja ću sve to pažljivo naknadno pogledati, odnosno poslušati ili pročitati, jer e, mi se čini da je sve to bilo jako zanimljivo. I koliko sam shvatila vi ste dali vrlo konkretne prijedloge koje će nam samo biti korisne za naš rad. Možda ću u par riječi pokušati svesti okusnicu našeg izvješća. Gospođa Vozenberg je već izradila radne materijale koji E, su nam podijeljeni gospođa Vozenberg i izvjestitelji u sjeni pojedini klubova zastupnika su e, međusobno već počeli surađivati i čini se da će ta suradnja biti vrlo dobra. Dakle, okosnica će biti obrazovanje, e, povjerenje i odlučnost. Mislim da ćemo morati Dakle, vrlo konkretno reći, sve treba biti ambiciozno kako dugoročno, ali i kratkoročno. Moramo se pitati što možemo učiniti sada. Dakle, ova e, tri riječi, povjerenje, povjerenje žena samo u same sebe, dakle samopouzdanje jer statistički podaci kojima se vidi da djevojčice imaju puno više samopouzdanja koje onda sa, se samo topi e, kako e, ta djevojčica odrasta. Postoji čitav niz stereotipa i nevidljivih kočnica, nevidljivih ali stvarnih, koje onda predstavljaju opterećenje naših djevojčica, naših djevojki. Mi jednostavno gubimo samopouzdanje. Trebamo, treba također da naše elite, čelnici, direktori poduzeća, oni koji vode civilno društvo, oni trebaju imati povjerenja i pouzdanja u nevjerojatnu energiju koju mogu imati žene. U Europi žene su zaista izuzetno dobro obrazovane. Mnogo ih ima u stručnim školama, u veleučilištima, na sveučilištima. Za sada, kao što smo čuli, i e, to je jedno od bitnih aspekata ovog izvješća, nema toliko žena u znanstvenim studijima. Međutim, ženama treba dati samopouzdanje da se odluče za te studije. To treba reći i roditeljima i e, sasvim je jasno da žene mogu e, i se baviti E, tehnikom ili znanosti. Treba prebroditi različite klišeje, mnogi od njih su tisućljetne predrasude i klišeji gdje se kaže da su žene sklonije više za društvene znanosti. Dakle, što se samo druge riječi tiče, to je obrazovanje, to je apsolutno ključ, ključ svega. Obrazovanje je i odgoj ono što mi dajemo kao majke i očeve našim eh, djevojčicama. One trebaju ući u taj sustav obrazovanja koji je školski sustav, ali to je sve ono što je oko nas, to je sve što se može vidjeti u medijima, što se može vidjeti na internetu koji je sve prisutan u današnje vrijeme i na taj način se formatiraju mladi mozgovi. Treba dakle iz svih tih ovih pravaca na sve te načine obrazovati kako bi se prevladali stereotipi i predrasude. I treća ključna riječ je odlučnost. Potrebno je odlučno djelovati u politici, u ekonomiji i mi u Europskom parlamentu koji E, smo političari, e, mi isto trebamo e, raditi na tim pitanjima, ne samo reći i konstatirati situaciju, već predložiti neke smjernice i konkretne mjere, zašto ne možda pozitivnu diskriminaciju, Trebamo dakle nešto predložiti, o tome će govoriti pojedini klubovi zastupnika i međusobno se dogovarati. Trebamo dakle donijeti vrlo odlučujuće mjere. Moramo govoriti o pravima. Naš je odbor, odbor za ženska prava. E, trebamo dakle se zalagati za jednakost, za sklad našeg društva moramo na tome raditi, moramo uzeti u obzir da u našem društvu zapravo puno gubimo jer ne koristimo u potpunosti energiju koju posjeduju žene. Ne koristimo to zato što žene ne ulaze u karijere kojima bi mogli napredovati, gdje bi se e, mogle osjećati vrlo vrijednima, ali i, eto, raditi na sveučilištu u znanosti, u tehnici, to je nešto što će uvelike oblikovati društvo u kojem živimo mi danas, ali isto tako naša djeca, naši unuci. Prema tome trebamo iskoristiti potencijale koju imaju žene i energiju koju žene donose. Eto, to je mišljenje našeg kluba zastupnika, ali izvjetljenju sjeni će e, se sastati s gospođom Vozenberg i koju ćemo prenijeti sve o čemu će se danas poslije podne razgovarati. Dakle, još jednom ponavljam, samopouzdanje, obrazovanje i odlučnost. Evo, toliko za sada još jednom E, moram se zaista ispričati što nisam bila u mogućnosti slušati e, izlaganje. Ono što mi se jako svidjelo jest strop od stakla i ideja labirinta. Da, je put žena u našem društvu često posjeća na labirint. Mislim da je to jako dobra metafora jer labirint e, podrazumijeva također i strepnje i e, tjeskobu. Hvala vam. Mogli bismo provesti jako puno vremena e, razgovarajući o ovoj temi. 15. i 16. lipnja ćemo razgovarati o ovom izvještaju imat, će, ćemo vremena za razgovor sa izvjestiteljima u sjeni. Samo da zaključimo, ako želite još reći nekoliko zaključnih rečenica. Da. Hvala vam što ste mi pružili mogućnost da vam govorim o ovoj temi i smatram da ako budemo radili zajedno da možemo učiniti razliku. Kao što sam malo prije spomenula, meni se isto tako sviđa slika staklenog stropa, zato što ja mislim da se staklo može vrlo lako razbiti. I smatram da možemo puno toga postići ako budemo radili zajedno i možemo stvarno učiniti veću razliku u usporedbi sa doštadašnjim malim pomacima. I, jer ovakvo stanje traje već predugo godina. Hvala vam. E, zahvaljujem svima na pozornom slušanju. E, također je ovo okupljanje jako dobro jer trebamo svi zajedno se potruditi i razbiti te nevidljive barijere koje postoje. Sigurno e, da svjesnosti o razlici po spolu će omogućiti kao jedna metoda za razbijanje staklenog stropa koji neizostavno postoji u sustavu znanosti. Zahvaljujem svima još jednom. I ja bih na kraju zahvalila svima na komentarima i pozivam vas sve, posebice vas koji radite na ovoj temi, da se nastavite boriti za bolju situaciju žena. Sigurna sam da će se situacija popraviti i na sveučilištima i u društvu, ali mnogo je posla pred svima nama. Tako da, eto, pozivam vas sve da nastavite sa svojim radom. Hvala vam. Ja mislim da u Europi imamo i potencijal i tradiciju koji nam e, omogućuju da budemo lideri u ovom projektu. I mislim da imamo jako puno dobrih praksi, imamo mnogo talenta, imamo, imamo mnogo e, fantastičnih uzora. Tako da mislim da zajedno možemo to učiniti. E, bi odozdala slovo pani Hvala vam. Hvala svim našim gostima na vrlo zanimljivim izlaganjima. A sada bih dala riječ gospođi Zaborski o točki 21 e, dnevnog reda. Riječ je o direktivi o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Dragi kolege, najprije vam želim svima zahvaliti na vašem dragocjenom doprinosu za izradu ovog izvješća. Kako stoje stvari, imamo 169 amandmana kojima je cilj poboljšati prijedlog teksta glede izrade provedbe uredbe iz 2006. koja se tiče provedbe načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Nakon što sam pročitala sve amandmane, doista sam vam zahvalna na vašem sudjelovanju, aktivnom sudjelovanju u ovom radu. Dopustite sada da vam iznesem neke komentare koji se tiču ovih amandmana većina amandmana koje sam dobila mogu biti svrstani u jednu od tri kategorije koje ću vam sada predstaviti. Najprije, neki amandmani imaju za cilj da ovaj tekst učine preciznim, bilo da se radi o terminologiji, o gramatici, o sintaksi, a isto tako o zakonodavnoj jasnoći. Zatim, tu su i amandmani koji nude dodatne mjere kojima je cilj poboljšati učinkovitost provedbe jednakosti i postupanja, jednakih mogućnosti i jednakog postupanja. Osobito želim spomenuti mjere i sankcije prema poslodavcima koji ne bi postupali u skladu s načelima jednakih mogućnosti jednakog postupanja, te tu su i predlozi koji su fokusirani na bolji pristup pravosuđu, na pravnoj pomoći, odnosno boljem sudjelovanju sindikata, nevladnog sektora i mjesnih samuprava. Doista sam entuzijastična glede prijedloga prema kojem bi se stvorila Europska godina za borbu protiv nejednakosti u plaćama između muškaraca i žena i to u mjeri e, koliko mislim da je važno da budemo e, svjesni, da javnost postane svjesna značaja ove teme. U drugoj kategoriji tu su i amandmani koje bih nazvala jako ambicioznim jer nastoje identificirati izvore, odnosno razloge nejednakosti između muškaraca i žena, te socijalne elemente i faktore koji tome doprinose. Amandmani iz te kategorije bave se pitanjima kao što je nasilje prema ženama, e, roditeljski ili porodiljni e, dopusti, e, opetovane diskriminacije prema osobama koje boluju od hendikepa ili imaju osobite potrebe iako nemam nikakve sumnje glede mogućnosti da vodimo jako zanimljivu raspravu na sve ove teme, moram vam priznati da e, se bojim e, glede mogućnosti da uvrstimo ove amandmane u izvješće, jer dovodu u pitanje njegov primarni cilj. Iz toga razloga se nadam da ću moći uvjeriti neke od vas da e, čiji amandmani moguću u ovu kategoriju, da ponovno razmisle o tim amandmanima te da povuku e, te amandmane ukoliko e, dođu do zaključka da prevazilaze opseg, odnosno doseg ove direktive. Drage kolege, veselim se na e, budućem radu s vama na amandmanima i kompromisima. Doista iskreno mislim da ćemo moći na kraju doći do teksta koji će dobiti punu podršku svih klubova zastupnika zajedno možemo odaslati jaku poruku. Kada se radi o zapošljavanju i radu, o jednakosti između muškaraca, jednakost između muškaraca i žena ne bi trebala i ne smije više biti tolerirana. Najljepša hvala. Najljepša hvala zastupnice. Sada ću dati riječ drugim zastupnicima koji žele sudjelovati u raspravi. Prva je gospođa Deli. Hvala, predsjedavajuća. U mojoj ulozi su e, izvjestiteljice u Sjeni. Gospođo Zaborska, želim vam se zahvaliti, zahvaliti na vašem radu, na tome što ste ponovno izvukli tu direktivu iz 2006. i hvala vam što ste u svom radu napravili jedan jako precizan rad koji se bavi pojedinostima i preciznim elementima svih aspekata te direktive. E sad naravno da ćemo morati napraviti kudo force jer naš odbor FEM ne smije ostati samo odbor žena koji slaže izvješća jedna na, drugo, na druga. Ovo izvješće ne smije biti izvješće koje će ostati u kutiji, koje ćemo izlačiti jednom godišnje i koje će se vraćati nakon toga u kutiju. Ne, po mom mišljenju ovdje se zahtjeva provedba od strane država članica koja nije do sad bila dostatna. Dakle, trebamo navesti komisiju da nam predloži novi tekst. To je naš cilj. Dakle, reći da se ne može ostati na statusu quo jer je stvar žurna. Druga stvar koja mi se dopada u ovom izvješću, a vi ste to rekli, e, naime, ja ne razumijem još uvijek, danas je 2015. godina i još uvijek govorimo o neopravdanoj razlici u plaćama ja gledam zašto su se borile moje bake, moja majka, sad moja generacija. Ali to je i dalje ključni problem žena, usprkos tome što se 40 godina donose zakonodavne odluke. Dakle, vidimo da su ostvareni neki napreci koji su nezadovoljavajući, jer vidite, 16,2, to je ta brojka o kojoj se govori. 16,2% slučajeva i ono što je dobro u vašem izvješću jeste da vi stavljate naglasak na činjenicu da su žene na, na tržištu rada žrtve te vertikalne, ali i horizontalne segregacije. Dakle, e, one su ugrožene i na razni plaća, ali ja znam da je vama jako stalo do ove stvari, a raspravljamo smo o tome i pred televizijskim karmerama. dakle one su zakinute i u izračunu njihove mirovine, što nije zanemarujuće. Dakle, ja vas ovdje podupirem, e, treba tražiti dodatne studije, analize, da se uspostave neke dobre prakse, da se prikupe još dodatne informacije, podaci. Dakle, to su sve dobre inicijative koje idu u pravom smjeru, jer bez podataka nećemo moći ukazati našim šefovima države vlada e, ništa konkretno, jer kod njih je mogućnost odlučivanja. Dakle, trebamo im ukazati kolika i kakva je ta diskriminacija koju trpe žene. Osobno sam u nekolicine amandmana e, inzistirao na tome da se djeluje i na razini obrazovanja. Dakle, moramo se riješiti nekih stereotipa, moramo proširiti e, mogućnosti koje su pružene ženama i da, e, da ja nažalost malo prije nisam mogla e, uzeti riječ glede znanstvenih karijera, ali mislim da sama mogućnost pristupa e, znanstvenoj kulturi jest pravi izazov za žene. Jer misli se da su znanosti nešto što se stječe samo u školi, odnosno poznavanje znanosti. Ne, to je nešto što se stječe i u izvanškolskim aktivnostima i u to treba ulagati. Također sam dodala nekoliko amandmana koji e, uzimaju u obzir diskriminacije koje trpe neke osobe, bilo da se radi o njihovoj e, rodnoj pripadnosti ili o promjeni spola. Mislim da je jako važno i to uzeti u obzir. Također mi je bilo stalo do toga da se govori o e, radna pola radnog vremena. To je konkretno problem, ženski problem. Sve, sve brojke ukazuju na to žene danas nisu samo žene, moraju biti e, moraju raditi, one su istovremeno i majke i moraju ponekad se primiti dodatnih zadataka koji zahtijevaju ogroman trud i vrijeme, a to je sve nešto što je nevjerojatno jer uopće se ne uzima u obračun tog našeg famoznog BDP-a. Dakle, to je nešto se ne plaća i uopće nije obračunato u e, pokazateljima bogatstva, a istovremeno sve žene rade ogromne, e, jako puno stvari. Evo, kad gledamo sve ove žene koje se bave e, za svoje, brinu o svojim roditeljima. I sve je to nešto što je besplatno, a uopće ne ulazi ni u kakve izračune. moramo biti svjesni da bez tih prihoda veliki broj e, kućanstava ne bi mogao preživjeti. Dakle, pitanje koje se postavlja, imamo veliki broj e, e, obitelji koje imaju, u kojima ima samo jedan roditelj, dakle to je jako važno glede kućnog proračuna. I mislim prvenstveno da je jako važno da se stane u kraj toj diskriminaciji plaćama. Dakle, doista danas trebaju biti smanjene diskriminacije kada dva radna mjesta imaju apsolutno isti nazivnik. Dakle, tome se mora stati u kraj. Evo, to je nešto čime se danas bavi. Dakle, komisija želi da e, jednak trud ima jednaku vrijednost, ali isuviše je jednostavno samo promijeniti naziv jednog radnog mjesta samo zato da bi se manje platilo ženu koja, koja radi taj posao. Dakle, veliki broj poduzeća to radi, pribjegava toj praksi, samo zato da bi platili žene manje. I to je nešto što moramo imati na umu i to, na to treba paziti. Dakle, danas, kako bismo to pazili, posto, moramo uspostaviti određene kriterije kako bi bili e, karakterizirani i kvalificirani odre, kvalificirana i karakterizirana radna mjesta. Dakle, danas treba od komisije tražiti jedan vodič kako bi se napravila ta klasifikacija i mislim da sve države članice moraju uspostaviti takav sustav jer bi to omogućilo doista da se identificiraju diskriminacije bile one izravne ili neizravne. Smatram da e, ako raspolažemo konkretnim dokazima koji bi se stavljali pred sudstvo, e, pred e, sudske, sudske organe i to bi doista moglo pomoći. I to podrazumije naravno i transparentnost u e, plaćama. Komisija je predložila već u svojim preporukama 2014. godine jedan prijedlog, a sada ga ponovno uključuje. No, ja mislim da komisija bi trebala doista, kao što ste vi to podsjetili gospođu Zaborska, trebaju inzistirati prvenstveno na e, novčanim kaznama. Treba natjerati poduzeća da poštuju pravilo o e, jednakosti u plaćama između muškaraca i žena. Ja sam u odboru za promet, znate. I tamo e, zrakoplovne kompanije kada e, nisu ne zadovoljavaju kriterije, onda ih se stavi na crnu listu. I te, te kompanije jednom kad dođu na tu crnu listu, onda ulažu četiri puta više truda da ih se makne e, s tog popisa. E pa to bi trebalo isto napraviti i sa poduzećima koja ne poštuju pravila. I trebalo bi ih ukazati, prokazati, e, reći da su to, koja su to poduzeća koja ne poštuju se među muškaraca i žena glede plaća. I e, za kraj bih žela reći Gospođo Zaborska, doista mi se dopada uloga koju pridajete socijalnim partnerima i nevladnim organizacijama, ali ja bi išla možda još korak dalje. Trebalo bi e, nacionalnim instancama e, pomoći na, na razini država koje se bave dakle promocijom e, jednakosti prava e, koje pomažu dakle ženama da zbore za jednaku plaću da e, dođu do pravnih savjeta sve su to stvari koje bi mogle ući u izvješće i znam predsjedavajuća reći ćete da puno govorim ali <laughs> evo stalo nam je jako do ovih stvari dakle privešću kraju svoje izlaganje mi eko zeleni doista tražimo da države članice preuzmu svoju preuzmu odgovornosti. moramo biti E, primjerni, uzorni. E, komisija mora biti jasna prema nama, ne smije nam stvar odlagati još dvije, tri, četiri godine. Dakle, moraju biti iskreni, moraju predložiti dakle, e, obvezujuće mjere, ciljeve i jasne rokove, jer ja doista ne bih željela da završi i ovaj mandat, kao što je to bio slučaj s prethodnim, i da na kraju ništa ne bude napravljeno. Ovaj mandat e, naš, ovaj saziv, kao što je gospodin Juncker rekao da je to komisija zadnje nade, e pa da vidimo, da vidimo da li će to biti e, zadnja nada i za jednakost e, među, glede pitanja jednakosti između žena i muškaraca. Najljepša hvala, sada predajem riječ gospodi Berder. Hvala vam. Mnogo je toga već pokriveno, ali ja bih još zahvalila gospođi Zaborskoj na njezinom radu na ovom izvještaju. Postoje tri teme koje bismo mi u klubu zastupnika liberala istakli u našim amandmanima. Mislim da je jednostavno ovo pogledati i reći, a evo nas opet. Kada sam dobila prvi posao, dobivala sam plaću 15 eura na tjedan, a moji muški kolege su dobivali mnogo više. I tada sam mislila, pa čekaj malo, to nije u redu, to je bilo 1968. A danas još uvijek o tome govorimo. Stoga, mislim da bismo trebali e, pripremiti konstruktivne prijedloge. Ne možemo si dopustiti da opet zapadnemo u e, žaljenje i kukanje kako to nije u redu i nije pošteno. Već da stvarno moramo biti konstruktivni. Prvo, ja mislim da veliku ulogu imaju nacionalna tijela za jednakost spolova. Oni se moraju baviti dakle, jednakim postupanjem kad je riječ o zapošljavanju i e, radu. I to je specificirano u ovoj e, izmjeni direktive. E, jer uloga takvih tijela i učinak se značajno razlikuje od zemlje do zemlje. U Švedskoj, na primjer, takva tijela imaju resurse i ovlasti, ovlasti mislim da je bitno, da učine razliku. U Njemačkoj i u Italiji su pak mnogo manje učinkoviti. I mi ćemo u našim amandmanima inzistirati na tome da, tijela, da takva tijela imaju adekvatne resurse i e, obučeno osoblje, te da ta tijela moraju biti uspostavljena na način da im se zajamčini neovisnost od političkih sila. Dobre prakse iz pojedinih zemalja članica pokazuje da ako imamo dobra funkcionirajuća tijela, da to može imati vrlo dobar učinak na provedbu zakonodavstva o jednakom postupanju. Zatim druga stvar, obavezne revizije za tvrtke. To će biti vrlo kontroverzno i tvrtke će se boriti protiv ovoga ali e, tu se na kraju sve uvijek svodi na nedostatak transparentnosti kad je riječ o e, pitanju jednakih plaća. Mi smo predložili da zemlje koje su e, uvrštene na brzama, uz izuzetak malih i srednjih poduzeća, mislim da je to ipak pošteno, da dakle tvrtke koje su na burzi budu subjektom revizije jednakih plaća kako bi se uklonila nejednakost između plaća. U Ujedinjenoj kraljevini praksa je pokazala da dobrovoljne Dobrovoljna pravila jednostavno nisu učinkovita u Velikoj Britaniji, te oko 5% tvrtki objavljuje te podatke. Nakon tri godine e, nakon što, od, tri godine nakon što je uspostavljen taj program, 270 tvrtki se prijavilo, a eto, tek ih nekolicina prijavljuje podatke. Zatim, jako je važno priznati da e, kad je riječ o e, mirovinskom stupu prvom, drugom i trećem, e, da u mnogim zemljama postoje problemi pristupa žena tim e, stupovima. To ovisi dakle o duljini pauze, o duljini staža i svi ti faktori imaju učinak na mirovinu, a svi znamo da svi starimo i da želimo imati dobru mirovinu. Komisija bi trebala e, razmotriti utjecaj ovakvih stupova na, e, na razlike u mirovinama. Te e, na kraju, seksualno zlostavljanje. Žrtve seksualnog zlostavljanja su uglavnom žene. I smatram da ako bismo imali e, dobra, jasna pravila, kao što ih imamo recimo u Ujedinjenoj kraljevini, da bismo tu ipak smanjili diskriminaciju. Znamo da ako su ako su žene predmet diskriminacije, one će otići u mirovinu zato što nemaju snage, nemaju kako se boriti protiv takvih slučajeva. Ako postoje mm, jasno uspostavljene mm, procedure, ja mislim da će im to pomoći da se bore za sebe i svoja prava. Hvala vam. Hvala. A sada riječ ima gospođa Zuber. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Najprije želim reći da da mi mislimo sljedeće. Možda će se direktiva morati izmijeniti sigurno postoji jako puno zakonodavnih problema i na razini Europske unije i na razini na nacionalnoj razini e, i prostora gdje možemo unaprijediti ravnopravnost polova na radnom mjestu. No, s druge strane, već imamo dobre zakone, u nekim slučajevima imamo dobre zakone za zaštitu žena, ali e, problem je njihova provedba u praksi. Naš odbor bi mogao e, učiniti nešto dosta učinkovito ako bismo uspjeli dokazati da vrlo često ako se zakonodavstvo ne provodi da je to nešto što promoviraju i europske institucije, Europska komisija, Trojka i slične institucije. Postoji ogromna proturječnost između propisa s jedne strane i makrogospodarskih politika i njihove koordinacije od strane europskih institucija s druge strane, a njih e, se nameće zemljama članicama. Tako da ako analiziramo kut, problem iz ovog kuta, mislim da ćemo bolje shvatiti što se događa. A sada, ako ćemo pogledati različite prijedloge, manje više se slažemo sa filozofijom na kojoj se temelji izvještaj gospođe Saborska. Ja bi se koncentrirala na jedno tri, četiri točke. Prvo, kolektivno pregovaranje i ugovaranje. Smatramo da je kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori da su pod napadom i moramo pročitati analizu Europske komisije za 2015. Ako kako bismo vidjeli da zemlje članice traže više fleksibilnosti u kolektivnim ugovorima i sve više i više uzazetaka. No takvi su ugovori jedan od najvažnijih instrumenata koji imamo, jedan od najvažnijih instrumenata koji imamo za zaštitu jednakosti. I sada kako može Europska komisija tvrditi dvije potpuno suprotne stvari u isto vrijeme? ako potkopamo sustav klasifikacije zanimanja, mislim da će to također postati problem. Osim toga, moramo eh, razmotriti stavove zemalja članica prema oporezivanju i eh, usklađenosti sa zakonom. Jedna je stvar e, inspekcija, a druga stvar je sukladnost. Moramo pogledati kako stoje stvari na terenu. Ako zemlje članice žele provoditi inspekcije u cilju sukladnosti, a ne nude odgovarajuće resurse za to, to znači da se inspekcije ne provode kako treba. Vidimo sve veću e, nesigurnost zaposlenja i radnici imaju sve više poteškoća u pregovaranju svojih uvjeta. Nalaze se u e, situaciji da postaju svakim danom sve slabiji. Tako da ako inspektori ne mogu na pravilan način provoditi inspekcije, oni čak i ako odlaze u inspekciju tri do četiri puta, i ako te inspekcije nisu učinkovite, od toga nema koristi jer tvrtke uglavnom znaju kakvi su zakoni, ali svejedno se mogu odlučiti za diskriminaciju prema ženama. I postoje brojne tvrtke, brojne tvornice u kojima to vidimo. Vidimo da su žene na najniže plaćenim radnim mjestima i smatra ih se e, zaposlenicima bez vještina. Moglo bi se dogoditi E, da će se da će tvrtke tražiti veću fleksibilnost koja se uglavnom primjenjuje za bolje plaćena radna mjesta na kojima su uglavnom muškarci. Mislim da ljudi moraju e, biti bolje upoznati s onime što se događa u praksi. Kazne. Kazne moraju biti takve da stvarno imaju učinka, moraju biti odvraćajuće. ne možete vam se nadoknaditi, ne možete imati naknadu ako kršite zakon, to onda nije prava kasna. A ako vam se isplati kršiti zakon, onda ćete nastaviti kršiti zakon. E, još bih se osvrnula na jednu temu. To su dakle suđenja i uvjetne kazne. Žene su naravno u slabijoj e, poziciji prema poslodavcu u odnosu na poslodavca. I ponekad je teško ženama dokazati da se e, prema njima vrši diskriminacija. Ne možete dokazati da tvrtka krši zakon. I još jedna e, zadnja tema, e, dakle riječ o pomirenju privatnog i obiteljskog života. To je jedna od novosti koju ova direktiva uvodi. Evo ovdje imamo još jednu proturječnost. U samoj Europskoj uniji radno vrijeme se produljuje, fleksibilnost radnog vremena je sve veća. To se ne može pomiriti sa obitelji i sa privatnim životom. Tako da ja, jasno to treba reći, ne možemo imati e, dvostruke standarde. Morate, moramo se odlučiti i moramo osuditi one koji e, definiraju ovakve vrste politika. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odozvám slovo pani poslankyni Šojdrovej. Hvala vám. A sada gospođa Šoldrova. Hvala kolegici Ani Zaborskoj i želim čestitati. Iako ima 169 amandmana, teško je dodati bilo što, jer po mom mišljenju vaše izvješće je dosta kompleksno i potpuno. Evo, ja sam ipak uložila jedan amandman kako bih e, istakla po mom mišljenju jedan jako važan problem za žene. A tu se radi o njihovom povratku na radno mjesto. Jer e, ima poteškoća i e, glede plaće i glede mirovine, ali tome je tako uvijek jer je njihova profesionalna, jer je njihova karijera ograničena prirodnom ulogom majčinstvom. Dakle, tome je tako uvijek, kako gotovo okrenemo. I ako želimo nešto napraviti u smislu jednakosti prihoda i uvjeta, onda treba poboljšati uvjete za žene, za njihov povratak na radno mjesto. Eto, to je jedan primjer. A isto tako i za ocjenu i ocjenjivanje E, majčinstva kod žena. Eto, to je nešto što se meni čini jako, jako važnim. Hvala. Najviše hvala. Prije nego predam riječ gospođi Zaborskoj, želim postaviti pitanje predstavnicima komisije koji su nazočni ovdje. Da li se žele javiti za riječ? Ne, ne žele. Dobro, gospođa Zaborska, izvolite, imate riječ. Ďakujem veľmi pekne za príspevky všetkých e, mojich kolegyň a za návrhy. Puno hvala. Puno hvala na tome e, što ste rekli jedni i drugi. Hvala vam na svim ovim vrlo zanimljivim primjedbama. Sve su opaske zaista bile zanimljive. Ako u našem društvu ne napravimo dovoljno napora kako bi se situacija promijenila, moram reći da ni deset novih direktiva neće biti od pomoći. Morat ćemo se i dalje boriti, a nećemo napredovati. Ja vas zaista pozivam da e, proglasimo jednu od sljedećih godina godinu jednakosti plaća među muškarcima i žena. Društvo treba biti svjesno da problem nejednakosti plaća muškaraca i žena postoji. Mnogi zato ne znaju. Što je još važno? Važno je da žene imaju odgovarajuće obrazovanje. Međutim, problem jednakosti plaća je problem o kojem se treba razmatrati u kontekstu ravnopravnosti. Za isti posao muškarci i žene trebaju biti i jednako plaćeni. Naravno, od samog početka moramo se angažirati, moramo tražiti da žene budu bolje obrazovane i sasvim ste ispravno govorili o tome ranije. Naime, kada žena koja radi osim toga ima i djecu, to je nešto što se uopće dovoljno ne uzima u obzir da postoji ogromna nejednakost u plaćama koja počinje nakon što žena prvi puta ode na porodiljni dopust. Jer u našem društvu na porodiljni dopust gleda se kao na nešto što predstavlja izvjestan hendikep, nešto što je bolje izbjeći kada je gospođa Verbauer govorila o jednom takvom izvješću o nejednakim plaćama, e, spomenula je da moramo na to realno gledati. E, jedna rezolucija danas postoji rezolucija o porodinom dopustu. Bilo je nužno da se radi na tome. Prije pet ili šest godina Europski parlament je izradio jedan tekst o tome koji bi vrlo ambiciozan, a sad smo se pomalo ipak vratili unazad. Budemo li htjeli izmijeniti tekst, to će se morati raditi na vijeću. A budemo li imali nerealne zahtjeve, nažalost, naći ćemo se u pat poziciji. Gospođa Deli ima apsolutno pravo. Nećemo poboljšati situaciju žena ako budemo išli pravcem koji vodi u slijepu ulicu. Ponavljam, mislim da se tekst treba revidirati, ali tome se treba realno pristupiti, što znači pristupiti na način da ovdje u Europskom parlamentu zato pridobijemo veliku većinu. Nadam se, moram reći da to treba biti više nego li nada. Mislim da smo mi dovoljno realni i da to možemo ostvariti. Moram reći da sam istovremeno jako otvorena ali moramo biti realni. Moramo čvrsto imati noge na zemlji. Moramo e, probati naći većinu u parlamentu. Mi stojimo uz komisiju kada se priprema novi tekst, međutim, taj novi tekst treba biti tekst koji se može braniti, koji se može prihvatiti. Hvala naravno svima koji su dali prijedloge kako bi se moj tekst poboljšao i e, e, sve ću to naravno uzeti u obzir. Hvala. Gospođo, 15. i 16. lipnja ćemo glasati, to smo već bili ranije najavili, a u međuvremenu nadam se da će svi rasprave biti kvalitetne. Sutra ćemo se ponovno sastati u 9 sati.